Dear colleagues, I don't know what's your view, but uh, should we start? Hoćemo li početi? Pa vidim da su zeleni tu, došli su i neki socijalisti, znači možemo se lijepo preglasavati. Hoće li tako biti do kraja? Ko je dovoljno star da se sjeća kako je bilo na prošlom sazivu? No u redu, evo počet ću sa sastankom. Dakle, počinjem sa sastankom. Počinjemo sa točkom 11 na našem dnevnom redu. To je Fond solidarnosti Europske unije, te dajem e, riječ Rosije Staras e, Feragut. Hvala vam. Malo ću vam ispričati nešto o fondu, fondu solidarnosti, kao što znate, osnovan je 2002. i to je instrument Europske unije kako bi odgovorila na katastrofe u zemljama članicama i zemljama kandidatkinjama. Kao što sam rekla, primjenjuje se na zemlje članice i zemlje kandidatkinje. I Europska unija je osnovala taj fond kako bi pomogla u takvim slučajevima. Prije 2002. imali smo jedan drugi instrument u slučaju katastrofa i to je bio vrlo važan i vrlo potreban instrument u ovih nekoliko godina. 2005. smo predložili izmjenu zato što je bilo poteškoća u provedbi tog fonda, no na kraju vijeće je to odbilo zato što su se tražile promjene u troškovima i promjenu u provedbi, tako da taj, taj prijedlog odbijen. U novoj fazi, e, dakle prošle godine, 2012. Pripremila sam ja izvještaj da vidimo na koji način ćemo urediti fond solidarnosti. Cilj je bio da ga učinimo učinkovitijim i da izbjegnemo pogreške koje smo bili otkrili u prethodnim godinama. Koje su promjene koje predlažemo? I po čemu se razlikujemo od komisije? Ali naravno o tome ćemo još pregovarati. Dakle, prvo, E, ozbiljne katastrofe koje stvaraju veću štetu dakle iznad praga fonda to će se dakle zadržati isto jer to je jako dobro funkcioniralo i kada bude se prešla ta granica e, onda će se smatrati dakle da je to katastrofa još većeg razmjera bilo je jako puno e, poteškoća za regionalne katastrofe. Zašto? Zato što prema uredbi se govori da će biti prihvatljive katastrofe koje pogađaju veliki dio populacije, veliki dio stanovništva i koje utječu na gospodarsku stabilnost, na životne uvjete i koje, će, i koje imaju ozbiljne posljedice na te životne uvjete. To je bio prilično nejasan e, koncept zato što jako puno regija je imalo velika očekivanja, nije se točno znalo što će se dogoditi, jako je puno e, zahtjeva dolazilo u komisiju, neki su bili e, odobreni, a neki ne. I zato u tom području predlažemo promjene, e, komisija se slaže s tim promjenama i ono što mi predlažemo je da kad dođemo do 1% regionalnog PDP-a u regijama koje spadaju u NUC 2, Dakle, da u tom slučaju te katastrofe budu prihvatljive, a ako ne da se to kvantificira. E, komisija predlaže 1,5, ja bih ostala na 1, odbor regija predlaže 1%. I to je prijedlog sad o kojem možemo razgovarati i čućemo vaše mišljenje. Još jedna važna tema bila je tema e, avansa, jer kada se dogodi katastrofa, m, mm, važno je da se pomoć pruži odmah, dakle što je prije moguće i tu će se definirati da do 10% e, predviđenog iznosa će se moći isplatiti kao avansno do maksimalnog iznosa od 30 milijuna eura jer na taj način će se ipak moći brže, pomoći pogođenim zemljama. Isto tako pojednostavnit će se postupak tako da da se e, kad se odobri zahtjev da se odmah izvrši isplata, to je naravno također važno. I imamo još čitav niz e, zahtjeva koji se odnosi na e, katastrofe koje dugo traju, poput na primjer suše. I to je također bio jedan od zahtjeva odbora regija. Odbor regija je želio čak uključiti i poplave. I sad ja sam otvorena za amandmane, vidjet ćemo hoćemo li uključiti i poplave u te katastrofe koje su dugotrajne. I uredba je do sada definirala da od kada krene katastrofa da imamo dakle 10 dana za zatražiti pomoć i sad ćemo izmijeniti taj vremenski rok i to je također jedna od molba koju smo dobili od različitih regija. Tih e, deset 10 tjedana, pardon prije sam rekla dana, tih 10 tjedana je kratko um, zato što pomoć treba pružiti brzo i e, nadležna tijela uglavnom imaju pune ruka posla i e, taj bi se rok morao produžiti I još jedna od tema je bila dakle, na koji način, e, za što se može tražiti pomoć, dakle za obnovu, obnovu infrastrukture i odbor regija traži da da se to ne odnosi samo na obnovu infrastrukture, već i na promjenu mjesta Mm, zato što ako se opet dogodi katastrofa da se ne dogodi isto. Dakle, toliko o infrastrukturi. Još jedna tema e, koja se odnosi na promjene je da e, nekad katastrofe naravno pogađaju prekogranične regije i da i takve regije imaju pristup pomoći i odbor regija nešto što mi se čini interesantno je da se može dogoditi da se katastrofa dogodi u vrlo malim regijama i zbroj svih malih regija ako imaju zbroj stanovništva isto kao i regije NUC2, onda također su, dakle, mogu dobiti tu pomoć. Zatim, e, rok za provedbu je bio jedna godina. Mi bismo to sad produžili za još šest mjeseci, dakle na godinu i pol, kako bismo osigurali veću fleksibilnost. I još smatram da je potrebno da imate na umu da regionalne katastrofe se mogu dogoditi u regijama koje i onako žive s poteškoćama i jedna od posljednjih koje, mi sad padaju na pamet je e, Oluja na Sardenji. Dakle, to su regije koje uglavnom imaju vrlo ograničenu infrastrukturu, ograničena sredstva i mi bismo stavili granicu na od 2% i tu se slažemo s odbirom regija kako bi se određeni dio sredstava mogao iskoristiti za tehničku pomoć. Dakle, kako bi se mogli e, platiti svi inženjeri, arhitekti, dakle sva moguća tehnička pomoć koja je potrebna nakon takvih događaja. To je ukratko e, sažetak izvještaja. E, nastojat ćemo se ubrzati, ne znam hoćemo li uspjeti ispoštovati vremenske e, rokove. Do ponedjeljka ćemo, ja mislim, imati sve prijevode i ako budemo uspjeli ispoštovati dakle, raspored onako kako je definiran, mogli bismo o tome glasati ove godine. i nakon toga ćemo krenuti uh, se koncentrirati na trialoge. U ovom trenutku mislim da je najvažnije uh, koncentrirati se na ove razlike, mislim da neće biti teško to dogovoriti. Uh, um, financijska očekivanja su uh, pala sa 1 milijarde na 500 milijuna, a kao što vidite nije da imamo manje katastrofa, prirodnih katastrofa, već više. Tako da ćemo to pokušati popraviti. Mislim da bismo ipak trebali ta sredstva povećati. Hvala vam puno. Sada prelazimo na izvjestitelju sjenu. Vidim da je samo Nikos eh, Helos ovdje. Vi ćete govoriti o ime socijalista? Dakle, Nikos, eh, imaš riječ. moramo pronaći rješenje kako bismo dali više energije fondu solidarnosti. Riječ je o vrlo važnom instrumentu zato što katastrofa je sve više. Vidite da klimatske promjene utječu i povećavaju učestalost i ozbiljnost katastrofa. A to naravno vrlo ozbiljno utječe na različite regije. Osim toga, postoji još čitav niz drugih katastrofa poput suše, velikih požara, poplava. Stoga moramo doći do e, sporazuma s vijećem kako bismo mogli ponovno koristiti taj fond. Slažemo se sa velikim brojem e, točaka koje je izložila izvjestiteljica. Mislim da ćemo moći dobro surađivati. Jedna važna e, dimenzija koju smo naglasili u izvještaju koji je predstavljen u odboru za zaštitu okoliša a to je da moramo raditi na sprečavanju e, ponovne pojave istih fenomena. Stoga moramo ocijeniti e, iskustva naučena iz e, katastrofa, posljedice od katastrofa, kako naš rad, kako bi naš rad pomogao da se ti fenomeni spriječe. Na primjer, vidimo da se poplave ponavljaju zato što nisu spostavljene odgovarajuće infrastrukture. Na primjer potok koji je zatvoren, mostovi koji nisu izgrađeni kako bi trebalo. Takve stvari mogu uzrokovati ponavljanje poplava. Poplava koje se ponavljaju dva ili tri puta, kao što smo i sami vidjeli. Stoga, mislim da bismo morali dobro proanalizirati svaki od tih događaja, svaki od tih fenomena i vidjeti na koji način e, i čovjek pridonosi takvim događajima. E, to moramo imati na umu. I to treba imati na umu i u projektima ponovne izgradnje. Jer moramo proučiti uzroke katastrofa, jer ne možemo stalno koristiti javna sredstva, E, za zbog toga i trošiti javna sredstva zbog toga što su infrastrukture krivo izgrađene. E, nakon toga moramo se baviti i e, definiranjem ciljeva. Za to nam treba jako puno vremena, no valjda to imati na umu i to posebice kad govorimo o poplavama. Postoje specifični zakonski propisi no moramo to povezati i sa upravljanjem e, sa vodnim slivovima. Stoga nadležna tijela moraju proučiti na koji način te katastrofe su posljedica lošeg upravljanja e, vodotokovima i vodnim slivovima. Jako puno toga dolazi upravo iz pogrešnog upravljanja tim vodama. Zatim moramo povećati granicu. Dakle, taj postotak sa 1 na 1,5% i moramo imati više vremena za ponovnu izgradnju. 16 do 18 mjeseci, zato što vrlo često pristup e, je težak, postupak je jako kompliciran i dugačak, projekti, studije, radovi, iskustvo nam pokazuje da nam je potrebno ipak više vremena. Stoga bismo to, taj rok trebali produljiti na godinu i pol, rok za, provedbu, za izvedbu radova. Zatim, vrijeme koje se traži od nadležnih tijela za podnošenje zahtjeva. Deset tjedana je puno jer valja dobro proučiti na koji način pomoći stanovništvu. Zato mislim da bismo trebali produžiti taj rok za podnošenje zahtjeva Fondu solidarnosti. A i još jedan e, komentar. Morali bismo uspostaviti jednu mrežu stručnjaka koji će pomoći regijama da podnesu taj zahtjev jako puno regija koje su pogođene prirodnim katastrofama, kao što je izvjestiteljica spomenula, su regije koje imaju ograničene mogućnosti i teško im je podnijeti zahtjeve, podnijeti izvještaje. Bilo bi dobro da postoji jedna baza podataka za razmjenu iskustva, za razmjenu pomoći, kako bi se pomoglo nadležnim tijelima da podnesu zahtjev na odgovarajući način. Hvala, gospođa Schmidt. Hvala, gospođo predsjedavajuća. No prije svega pozdravljam ovu najavljenu reformu Fonda solidarnosti. Mislim da ide u pravom smjeru i svi smo već to čekali još od 2005. Osam godina su stvari blokirane i regije e, ne mogu e, tražiti učinkovitiju pomoć e, Nadamo se da vijeće neće ovo odbiti. Zapravo je skandalozno da je uopće do toga došlo. Jer naravno e, imamo jednu važnu vrijednost Europe, to je solidarnost. I sada komisija najavljuje da će se 400 milijuna eura iz Fonda solidarnosti isplatiti Njemačkoj, Češkoj, da se pokriju štete od katastrofalnih poplava prošle godine i to je e, također usvojeno u okviru rebalansa proračuna. Ali to znači da uredbu nije niti trebalo e, mijenjati. Italija je s druge strane trebala to jako dugo čekati da dođe do novca. Reforma je e, nužno potrebna i Europska unija mora e, moći reagirati na sve takve elementarne nepogode i katastrofe na svom teritoriju. E, Fond solidarnosti e, u 56 slučajeva isplatio, isplaćeno je 3 milijarde eura, ali znamo da na području Europe ima i puno više katastrofa E, I ne govorim samo o elementarnim nepogodama, nego i onima koje uzrokuje čovjek. I broj će se još i povećati, između ostaloga i zbog klimatskih promjena. I mislim da trebamo to uzeti u obzir kada budemo o ovome razmišljali. A, e, nije, e, recimo u lipnju Ove godine e, imali smo e, poplave koje su uzrokovale velike štete i bilo je ljudi koji su poginuli, recimo u gradu Lurdu, pretpostavljam da ste čuli za to, no mi nismo dobili sredstva iz Europskog fonda solidarnosti za to. E, u Lurdu je poplavljeno sve, kulturni spomenici, prodavaonice, kuće, godine će trebati da se to sanira a kriteriji za regionalnu pomoć e, su, kriteriji su tako neodređeni da u e, tim, e, u toj francuskoj papirologiji administraciji je došlo do strašnih komplikacija i nisu ljudi mogli dobiti sredstva i trebalo bi odvojiti u Italiji recimo se odvaja 1% BDP-a za e, naknadu takvih šteta. To je jednostavno. Nama i treba jednostavno rješenje. E, I prije e, izbora za Europski parlament trebamo pokazati da smo u stanju na odgovarajući način odgovoriti na takve katastrofe i nepogode. i imamo neke situacije gdje neke regije su bogatije pa trebaju manje nego siromašnije, ali ono što je najvažnije to je da se reagira brzo. Siguran, sam da će izvjestitelji veoma kompetentno e, voditi tu diskusiju i u sljedećem proračunu se umanjuje, e, se umanjuje iznos e, dakle radi se o smanjenju sa jedne milijarde na 500 milijuna, vijeće je to opravdalo time da se sredstva iz fonda nisu e, koristila. To je skandal. Nisu dovoljno koristili sredstva zato što vijeće je blokiralo nastojanje da se pojednostavni način korištenja sredstava. I mi moramo onda te novce e, moramo se pobrinuti da ti novci dođu tamo gdje trebaju. E, sjećam se i strukturnih fondova gdje, su se sredstva koristila za izgradnju kanala i nasipa. I trebalo bi, trebalo bi svakako mobilizirati i sredstva iz drugih fondova, ali vijeće to blokira i nadam se da će prije ovih izbora ipak e, solidarnost postati važnija. E, Georgios Stavrokakis je sljedeći. Gospođo predsjednice, dragi kolege, najprije želim zahvaliti izvjestiteljici na prezentaciji izvješća. Kao što znate, ja sam izvjestitelj e, za odbor za proračun i jučer smo imali prvu razmjenu mišljenja o temama koje se odnose na oblasti i našeg odbora. Pozdravljam inicijativu komisije i koja idu u smjerovima u kojima i mi želimo. Dakle, da se učini korak naprijed. I to posebice da se poboljša intervencija u slučaju prirodnih katastrofa te da se e, ograničenje povisi s 1 na 1,5%. Mm, sve je to u skladu sa zahtjevima e, država članica. One su zatražile da se povisi granica i što se tiče avansa. Prijedlog komisija, prijedlog komisije e, na temelju članka 4 stavak 3 zapravo podrazumijeva promjenu uredbe koja je trenutačno na snazi. Stoga moramo e, pronaći alternativne načine intervencije i financiranja. Zatim zatražilo je da se produlje vremenski rokovi na 18 mjeseci, zato što u brojnim zemljama postupak je vrlo dugotrajan podnošenje e, zahtjeva za pomoć je vrlo važno i nakon toga fond mora mm, se mora udružiti s drugim fondovima poput strukturnih fondova za neke veće aktivnosti. Naš odbor, odbor za proračun, e, radi i e, na tim aktivnostima. Hvala vam. Hvala. Sada dajem riječ e, gospodinu Vlasaku. E, hvala na riječi. Htio bih zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvješću. Mislim da je ovo jedan izvanredan tekst i tu je bilo nekoliko aspekata koje još moramo ipak e, malo e, razmotriti. Europska komisija govori o razini NAC2 i 1,5% regionalnog BDP, ali kao što znamo e, prirodne katastrofe se ne ograničavaju samo na jednu regiju, ne poštuju te granice, često E, zahvaćaju više regija, tako da trebamo onda obuhvatiti cijelo zahvaćeno područje u toj procjeni i na taj način omogućiti pomoći da se dodijeli i prekograničnim regijama. koje su blizu e, regijama e, na razini NAC2. Osim toga, to ograničenje od 1,5% regionalnog BDP-a, mislim da to nije dovoljno visoko. I ako se prisjetimo e, one erupcije vulkana na Siciliji, to je zadnja elementarna nepogoda ili onu nepogodu iz 2005 Dakle, ako razmislite o tim kriterijima, te dvije katastrofe e, ne bi e, se mogle pokriti ovim sredstvima iz ovog fonda. I mislim da bi to trebalo smanjiti na 1%, kao što je rekao i gospodin Kakis. E, još jedna stvar što se tiče administrativnog pojednostavljenja mislim da e, podnošenje, e, da zahtjeve koji se trebaju podnositi u njima treba biti unutra se treba staviti jako puno e, informacija i moraju se dostaviti deset dana nakon katastrofe. U slučaju poplava je to potpuno nemoguće. Često u posljedice poplava traju puno dulje i dulje vremena treba da se procijene. Tako da mislim da bi taj, taj rok eh, trebao teći od trenutka kada se proglasi eh, stanje, izvanredno stanje u regiji. Da, eh, sa stanovišta odbora Eh, Johannes, eh, mogu li samo postaviti ja jedno pitanje, dodati pitanje ovim pitanjima koje su postavili kolege? Moje pitanje je, možeš li nam molim te reći koliko mi zapravo danas znamo o stavu vijeća? Oni njih su konzultirali znači na onoj tradicionalnoj razini ljudi koji su za, ali kakav je njihov službeni stav kakav je stav ministara i imamo li nekakav vreme, nekakve vremenske rokove sa stanovišta vijeća jer naši rokovi su dosta optimistični. Mi bismo htjeli da se o tome glasa na plenarnoj e, krajem ožujka ili u travnju. Dakle, koliko već znaš. I osim toga, ako bi nam mogao dati informacije o godišnjim podsjetnicima, vjerojatno smo o tome Vjerojatno ćemo o tome razgovarati uh, u ovim izvješćima na vlastitu inicijativu, ali ipak evo um, koliko smo toga uh, potrošili uh, godišnje imamo oko 500 milijuna i u kontekstu onoga što je bilo prošle godine mislim da smo tražili 400 milijuna samo za Njemačku. Dakle, koji je razlog zašto je došlo do smanjenja na 500 milijuna? Evo dajem ti riječ. Thank you very Um, Hvala gospođo predsjedavajuća. Da, odmah ću se osvrnuti na ovo što ste vi pitali. Što se tiče vijeća, još nije održan sastanak sa vijećem na kojem bi se razgovaralo o našem prijedlogu. Prvi sastanak radne skupine za strukturno djelovanje je e, predviđen za kraj sljedećeg tjedna. Imamo jedan provizorni kalendar za cijeli niz sastanaka koji će uslijediti tijekom prva tri mjeseca sljedeće godine, no to je naravno samo provizorno i ne znamo kako će stvari napredovati. To će svakako ovisiti i o stavu koji zauzmu zemlje članice što se tiče različitih elemenata našeg prijedloga. Znači, ne mogu vam detaljnije odgovoriti na ovo pitanje kako će napredovati ova stvar na vijeću. Ako mogu samo dodati, naravno, vijeće e, nije nužno potaknuto da e, djeluje brzo zato što uredba o strukturnom fondu je na snazi, ostaje na snazi, neće prestati važiti, tako da oni nisu pod tim pritiskom, no politički svakako komisija radi sve, radi sve što može kako bi postigla napredak i kako bi omogućila da se ova uredba E, usvoji prije e, nego što e, budu izbori za Europski parlament. Što se tiče godišnje korištenja sredstava iz fonda, od 2002. smo imali strop od milijardu eura koja nije bila dio ovog normalnog proračuna. Znači to nije bio cilj da se toliko potroši, no to je bil, ta su sredstva bila izdvojena za slučaj najgorih slučajeva. Ali e, mi nemamo detalje kako bi se to trebalo koristiti, ali tu stoji da se sredstva iz e, tog fonda bi se trebala koristiti na razuman način kako se ne bi e, potrošila sva sredstva prije kraja godine. Zapravo jedan dio sredstava treba ostati nepotrošen e, uvijek do zadnjeg kvartala svake godine i trebamo e, osigurati da ako je godina jako loša, kao što smo na primjer imali na primjer poplave u Njemačkoj, požare u Španjolskoj, potres u Lakvili, sve u jedne godine da još uvijek smo u stanju E, to sanirati iz ovih sredstava koja imamo na raspolaganju. Korištenje sredstava iz fonda naravno tijekom proteklih godina je fluktuiralo. Neki puta smo potrošili samo 100 milijuna, a nekad bismo potrošili 800 milijuna pa još i više. Znači, to je naravno nepredvidivo. Komisija je 2002. kada je uspostavljen taj fond razradila metodologiju za izračun e, toga kolika sredstva će se izdvojiti. Znači imamo načelo, e, nije, ne primjenjuje se načelo tko dođe prvi dobije novce, nego da se mora imati dovoljno sredstava da se pokriju sve katastrofe tijekom cijele godine i da siromašnije zemlje članice trebaju dobiti više novca relativno gledano nego bogate zemlje ako e, bude potrebe za time i naravno taj, ta jedna milijarda eura bi trebala biti dovoljna da sve to pokrije. Znate e, tu metodologiju i pokazalo se da možemo e, zaista to sve rješavati i e, da taj, ta metoda izračunavanja e, udovoljava potrebama. Nikad nismo do kraja potrošili sva sredstva. Obično u prosjeku tijekom proteklih 11 godina bismo potrošili oko jednu trećinu sredstava godišnje, ali kao što rekoh u mnogim zemljama bismo prešli taj prag, a u nekima smo potrošili manje. Što se tiče ovoga što su e, rekli izvjestiteljica i e, članovi odbora, razlog za ovaj prijedlog komisije je zapravo da se poboljša funkcioniranje postojećeg fonda solidarnosti na taj način da on može brže, e, vidljivije reagirati, jednostavnije se koristiti i da same odredbe budu jasnije mislili smo da je važno da to ostane, taj temelj na kojem počiva fond isti i ovi prijedlozi naši ne bi smjeli dovesti do više potrošnje, posebno zbog klime u kojoj se sada nalazimo. Atmosfera je takva da zemlje članice vjerojatno neće biti spremne prihvatiti prijedloge koji bi doveli do više potrošnje. Ovdje opet e, to je sve u kontekstu novog e, višegodišnjeg financijskog okvira. E, sve je činjenica da su ta sredstva smanjena za skoro pola, to nam ne pomaže u našem nastavnju da dodamo nove elemente ovom postojećem fondu. Jedan od tih elemenata je da želimo pojednostavljati kriterije, odnosno imati jedan kriterij za regionalne katastrofe koji bi trebao biti izuzetaka ne pravilo. Znači pravilo je sve veće katastrofe, ali uredba omogućuje i da se mobiliziraju sredstva iz fondova za te manje katastrofe, takozvane regionalne katastrofe. Već smo rekli, kriteriji koje imamo u ovoj uredbi su prekompleksni, mi želimo to zamijeniti jednom, e, jednostavnom brojkom koja je zasnovana na e, BDP-u. Predložili smo 1,5% regionalnog BDP-a, vi ste predložili 1%. Ovo je naš prijedlog 1,5% e, zasnovan je na brižljivoj analizi. Predlažemo tu stopu zato što bi to dovelo do mobilizacije sredstava iz Fonda za regionalne katastrofe koji odgovara onome što smo radili u prošlosti. Kada bismo smanjili to na 1% e, BDP-a, onda bismo u budućnosti time obuhvatili cijeli niz manjih katastrofa koje e, ne bi, e, na koje se ne bi mogla trošiti sredstva iz fonda kako sada stvari stoje, znači povećala bi se potencijalno potrošnja, a nisam siguran da li bi smanjivanje te stope na 1% poslalo jedan e, dobar signal u ovom kontekstu. Ove, ovi avansi koje predlažemo su odličan element zato što nam omogućuje da reagiramo brže nego što je sada slučaj i sada da li ta, ti avansi bi trebali biti ograničene na 10%, znači 30 milijuna e, ili 40 milijuna, mislim da to zapravo i nije neka velika razlika. Komisija e, se ne bi protivila e, takvim promjenama. No pitanje ostaje kako odnosno gdje i kako će se prikupiti ta sredstva i treba tu malo razmisliti o tome jučer smo e, razgovarali o tome na odboru za proračun da ćemo tražiti neke alternative za prijedloge koji su sada na stolu koji će zaista i zahtijevati da se izmijeni i dopuni e, ova uredba o zajedničkim odredbama što baš nije najbolje rješenje e, međutim komisija neće stati tome na putu bude li to moguće, odnosno izvedivo. E, ovaj, ovaj period primjene od 10 tjedana koji je spomenut, odnosno e, period u kojem se može podnijeti zahtjev za naknadu štete, e, neki su rekli da je to prekratko. U ovoj uredbi imamo takav uvjet, mi to ne mijenjamo, znači deset tjedana to je nastojanje da se uspostavi ravnoteža između brze reakcije, a istovremeno da se omogući zemljama članicama dovoljno vremena da procijene štetu. Znamo da većina zemalja članica e, u zadnji čas traži sredstva, što pokazuje da je 10 tjedana kratak rok. E, da li je dobra ideja da se to produlji ili ne, naš cilj bi trebao biti da omogućimo da fond reagira što je moguće brže. Ako sada sad produljimo taj rok na 12 ili 15 tjedana onda će sredstva iz fonda doći kasnije i onda ćemo dobiti kritike i zbog toga. Tako da u nekim e, specifičnim okolnostima kada ta katastrofa e, dulje traje, naravno i sada je moguće i dalje će biti moguće da se dodaju informacije, da se dopune informacije čak i ako je zahtjev već podnesen u roku od tih deset tjedana. Spomenuto je da NAC e, dva možda baš nije najbolja e, referenca za utvrđenje da li je e, to regionalna katastrofa ili ne, ali mi moramo imati neki aršin po kojem ćemo mjeriti te katastrofe i moramo imati statističke e, podatke. Imamo naravno katastrofe koje obuhvaćaju više regija koje e, ne poštuju regionalne granice, onda možemo naravno obuhvatiti više tih NAC2 područja i onda se napravi ponderirani prosječni regionalni BDP tih područja tih regija i uzima se u obzir. E, što se tiče prekograničnih regija, to bi vjerojatno dovelo do poteškoća. Poteškoća je ta da fond ovako kako je sačinjen e, pomaže zemljama članicama. Tu je da pruži pomoć zemljama članicama da se nose sa financijskim teretom e, prirodnih katastrofa. Ako pogledate te prekogranične regije, onda je veoma teško reći za koju zemlju će se mobilizirati ta sredstva ako to procijenite kao jedan jedinstveni, jednu jedinstvenu katastrofu. Znači, možda trebaju sredstva e, za dvije, ići u dvije zemlje ili ako u jednoj zemlji članici imate e, tešku katastrofu, onda i susjedna zemlja može uvijek e, podnijeti zahtjev, mada ne udovoljava tim svim kriterijama. prijedlog da se e, razdoblje provedbe e, produži na 18 mjeseci, tome se nećemo najvjerojatnije protiviti. Mi znamo da se zemlje članice e, često bore, odnosno teško im je potrošiti ta sredstva u roku od godinu dana, sredstva iz Fonda solidarnosti. I ako ćemo u budućnosti smanjiti vrijeme od katastrofe do vremena kada se dođe do isplate, ta godina dana obuhvaća također i retroaktivne isplate i onda će cijeli taj, cijeli taj period se na taj način skratiti pa smo mi spremni produljiti taj period na 18 mjeseci. Što se tiče tehničke pomoći i to je spomenuto. 2% tehničke pomoći u ovom momentu uredba ne predviđa tehničku pomoć e, zbog toga što se smatralo da bi bilo važno da se dade potpora e, djelovanju u hitnim slučajevima, a ne e, administrativnim strukturama. Dakle, u ovom momentu sredstva iz fonda se troše na djelovanje na terenu, a ne na podršku administrativnim strukturama u, potrošnji sredstava iz fonda. Ako se smatra da zemlje članice imaju problema e, da bez tehničke pomoći neće moći e, primijeniti tako, iskoristiti ta sredstva, onda bi možda bilo smisla da se to e, napravi, odnosno da se na neki način ograniče sredstva za ta područja. Mislim da sam sada više manje obuhvatio sve. Ne, oprostite, tehnička pomoć, e, tu, ste govorili i o onoj grupi stručnjaka, govorili ste o administrativnim kapacitetima, niko se je pitao o pristupu grupama stručnjaka koji bi mogli izvršiti profesionalno i brzo procjenu štete, o tome je on govorio. Na osnovu iskustva koje imamo, to nije nikad bio problem. Znamo za slučajeve gdje primjerice Evropska unija E, poslala svoje e, timove stručnjaka da pomognu u procjeni štete, primjerice u Lakvili, to je bio slučaj tamo. Nismo svjesni toga da je zbog toga došlo do ikakvih problema sa financiranjem, tako da mislim da kad neke zemlje članice traže tehničku pomoć, e, one više misle na pokrivanje administrativnih troškova trošenja sredstava, korištenja sredstava i recimo reviziju i knjigovodstvene aktivnosti možda nije to baš najbolja, najbolji način da se to radi. Sada gospodin glasak i zatim izvjestitelj. Ne, izvjestitelj će zapravo sve samo sažeti. Gospodin, e, kolega, zvolite. Biću vrlo kratak. Moj dojam je, nakon što sam čuo sve ove primjedbe, taj da se ne bavimo nečim što je baš lak zadatak. Ima tu puno stvari koje duboko zadiru u samu uredbu, ali i u odnos sa drugim propisima koje prihvaćamo za sljedećih 7 godina. Ako podržimo našeg izvjestitelja, nemamo jamstva. Možemo naravno raditi na tome, pokušati e, postići to u tome razdoblju, međutim ako nastavimo raditi kao što smo i do sada, mislim da to neće proći, ne na vijeću. Znači, ostaje nam otvoreno pitanje može li vijeće predsjedništvu prenijeti našu želju da to finaliziramo u ovome razdoblju i da dobijemo taj jedan vrlo intenzivan niz sastanaka i trijaloga ako je potrebno u tome razdoblju. U suprotnom, vi sami spominjali ste veljaču i ožujak, znate kako je tada, tada će biti sve na brzinu i svi će zapravo samo misliti na, na izbore. Možda bismo trebali napisati neki dopis ili na neki drugi način e, potaknuti e, da taj rad bude što brži i što intenzivniji. Međutim, posebni slučajevi trebaju, e, trebamo ih rješavati na drugačiji način. A To je možda slučaj i ovdje. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Htio bih vam samo prenijeti tu informaciju da će odbor za regije danas i sutra raspravljati o izvještaju gospodina Brande o e, fondu solidarnosti i dobro je to isto imati na umu. Mislim da mnogi odgovori komisije zapravo odgovaraju i upravo na pitanja neka iz tog izvještaja. Čisto za vašu informaciju, taj izvještaj sada je na raspolaganju svima. Hvala. Ako nema više komentara, zamolila bih Rosu da još nešto kaže za zaključak. Hvala vam. Pokušat ću dati sažetak. No prije bih vam htjela reći da danas popodne u četiri ću govoriti pred odborom regija, pozvao me predsjednik i govorit ću upravo o temi Fonda solidarnosti. Oni su već izrazili svoj stav i uglavnom je u skladu s onime što mi branimo ovdje. Regionalne katastrofe su do sada bili poprilično abstraktni pojmovi. Ja smatram da prema duhu Europske unije najvažnije je da načelo solidarnosti bude učinkovito i da Europska unija može pomoći tim regijama. Da se regijama pomaže prema eh, u odnosu na proračun i da se ispunjavaju kriteriji dakle ozbiljnih posljedica i otežavanja eh, životnih uvjeta, to će malo prilagođavati iznos, ali to jest u skladu s načelom solidarnosti. I to je kritika koju moramo izreći. S druge strane, istina je da ćemo mi predložiti 1%. Znam da u fazi uh, trijaloga, vidjet ćemo kako ćemo to organizirati, hoće li to biti 1 ili 1,5%. No, mi predlažemo 1 zato što mislim da bismo mogli bolje izvršiti e, ono što nalaže ugovor o funkcioniranju Europske unije, o odgovornosti unije i zemalja članica, u pomaganje pri rješavanju e, posljedica nastalih nakon katastrofa. Odbor regija također e, traži 1% e, kao i odbor za proračun. Zatim tema suša, o tome se također govorilo, govori u izvještaju, također je to tražio odbor regija i odbor za proračun, te i tema poplava i traže da se rok produlji kako bi svi stigli podnijeti zahtjeve. Što se tiče tehničke pomoći, to je jednostrani zahtjev odpora regija, zato što velik broj regija ne mogu i nemaju dovoljno e, stručnjake kako bi podnijeli taj zahtjev. I iako je istina da da je bolje da se novac usmjeri na obnovu infrastrukture, na obnovu dakle svega nakon e, katastrofe, Istina je da je administrativni postupak za prezentaciju projekata e, kompliciran i da velik broj regija nema odgovarajuće resurse, stoga to jest potreba. Što se tiče infrastrukture, kao što zatraži odbor regija, predložit ćemo da e, nakon katastrofe se promijeni mjesto infrastrukture, zato što ako je to zona u kojoj će vjerojatno opet doći do poplave, onda je možda bolje da se ipak dakle ta infrastruktura premijesti na neko drugo mjesto. E, što se tiče avansa, slažemo se sa odborom za proračun i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti riješiti e, pravne odredbe koje se odnose na taj dio. Što se tiče 10 tjedana, to ćemo, e, taj ćemo rok malo produljiti, to je zatražio i odbor regija. Kako bismo dali više vremena regijama da podnesu zahtjev na odgovarajući način. 18 mjeseci. E, dakle, naš prijedlog je da se produži s godine dane na 18 e, mjeseci rok za provedbu radova. Što se tiče regija NUC 2, ono što traži odpora regija je da ako se katastrofa dogodi u regijama koje su manje od NUC 2, ali zbroj svih tih regija dosiže razine NUC 2, da će onda te regije isto tako biti, moći se prijaviti i koristiti ta sredstva. Te na kraju tema prevencije. E, komisija traži jednu eksante uvjetovanost, e, provođenje preventivnih mjera. Odbor e, regije to nešto ublažio, no važno je uspostaviti mjere za prevenciju i moramo odgovoriti na to. Svjesna sam da vijeće da se vijeću ne žuri zato što ima uredbu koja je na snazi. No, svejedno ću zatražiti eh, pomoć parlamenta i pomoć komisije zato što ako nešto možemo popraviti, naša obveza da to popravimo. I u ovom slučaju mislim da možemo značajno eh, popraviti ovu uredbu i stoga vam unaprijed zahvaljujem na svim amandmanima koje ćete podnijeti kako bismo išli u tom smjeru. Vjerujem da ćemo postići dogovor, ali isto tako Slažem se sa kolegom da bi bilo dobro da stignemo sve to obaviti prije kraja saziva ovog parlamenta. Hvala lijepa. Ne moramo danas ništa odlučiti. Htjela bismo samo obavijestiti da danas, kako danas izgleda vremenski neki e, raspored za cijeli proces je takav da ćemo 18.12. imati prezentaciju izvještaja, onda ćemo imati rok za amandmane koji će vjerojatno biti 6. siječanj i onda 23. siječnja ćemo glasati. E, također 23. siječnja ćemo imati javno saslušanje na temu Fonda solidarnosti. 23. također imamo i sastanak sa Grčkom, grčkim predsjedavanjem, dakle htjela bih vas potaknuti da tom predsjedavanju e, jasno kažete koliko nam je to važno i kako e, moramo zajedno obaviti sve što je potrebno unutar ovog perioda. E, Miguel mi sada kaže da će možda biti mogućnost da prvo glasovanje obavimo, glasovanje o prvom čitanju obavimo u travnju, a onda ćemo imati novi saziv parlamenta koji će morati odlučiti hoćemo li stvar zaustaviti ili ne. Ali evo tu je bi možda bila prilika nama da na neki način ostavimo traga za sobom. Ali surađivat ćemo sa predsjedništvom tako da uspijemo što je prije moguće vidjeti što je izvedivo, a što nije. Htjela bih vam zahvaliti, vama i povjereniku i sada možemo prijeći na glasovanje. Htjela bih vas obavijestiti da imamo prijedlog o izmjeni, radno, e, izmjeni dnevnog reda od strane Pučana. Izvoli Lambert. Ne znam jesu li svi došli još za glasanje, pa bih ja sad iskoristio ovo vrijeme samo da vam e, predložim da možda danas ne glasamo o izvještaju VON. Jer e, kompromisi su nam vrlo kasno stigli, imamo još dva koji su nam upitni, pa bih sad mi kolege nema jednoga Mogli, možda možemo o tome glasati 18. prosinca. Ako je moguće, ja bih volio da to odgodimo. Ako nema nikakvih primjedbi, gospođo predsjedavajuća, možda biste vi mogli zamoliti klubove. Možda bi to bilo bolje, evo neću sad ulaziti više u detalje. Dobro, ja ću učiniti ono što je dio moga posla. Dakle, imamo prijedlog da ne glasamo o ovome, dakle izmjena dnevnog reda. Ima li netko ko se tome protivi? Ne, u redu, onda je odlučeno da o izvještaju VON glasamo u prosincu, na sastanku u prosincu. Dakle, onda možemo krenuti sa glasanjem. Samo da se provjeri sustav za glasanje. Molim vas da svi ubacite svoje kartice, da vidimo. Otvaram sustav. Dragi kolege, čini se da imamo više kartica nego glasova. Molim vas da ipak provjerite, da pritisnete ove gumbiće, da vidite da vam svaki uređaj e, funkcionira. U redu, zatvaramo. E, sada imamo točku 12 na dnevnom redu, izvještaj Hermana Winklera o pametnoj specijalizaciji. Glasamo o amandmanu 17 Mislim da nitko nije protiv, dakle glasamo za taj amandman. Tko je za, tko je protiv, e, suzdržani usvaja se. Amandman 14, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 15, socijalista, nitko nije protiv, dakle ovo, ovo je izglasano. Tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18, nitko se ne protivi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jako je teško očitavati vaše glasove, tako da molim vas koncentrirajte se pa podižite ruke. Dakle, amandman 22 za, Imamo li nekoga na sa strane socijalista ko vodi glasovanje? Da? Ne? George? Dakle, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis šest. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38, za, protiv Provjera e, amandmana 38. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Dakle, amandman se odbija. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Provjera 39. E, otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno i usvaja se. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49, oralni amandman, usmeni amandman, tko je za, protiv, Usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, usvaja se. E, kompromis je dakle usvojen. 55 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, provjera za 56, otvaram glasanje. Zatvaram i ustaje se 19.9. Kompromis 16 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, suzdržani sve se, 64 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 67 za, protiv, provjera 67. Otvara se glasovanje. Zatvara se i usvojeno. 68 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 69 za, Provjera 69. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijenom. Od 18.12. E, kompromis 1. Uvodnih napomena je e, za protiv usvaja se. Kompromis 2. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 3. Za protiv suzdržani usvaja se. 4. Za protiv suzdržani usvaja se. 5. Za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, usvaja se. 11 Usvaja se 12. 12 je bio usmeni lingvistički amandman. Nema nikoga protiv. Glasujemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada završno glasanje elektroničko. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ne znam zašto, ali eto. Budući da kad kada znamo i ne biti kontroverzni. U svakom slučaju čestitam. E, 13 je skinut sa dnevnog reda, sad imamo 14, izvještaj Kadenbach. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, za protiv suzdržani usvaja se kompromis četiri. za protiv suzdržani usvaja se kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se šest. za protiv suzdržani usvaja se osam. za protiv suzdržani usvaja se i sada glasamo o nacrtu konačnog mišljenja. Elektronično glasanje je otvoreno. Zatvaramo glasanje. Jednoglasno usvojeno. Ne, ja nisam glasala, dodajte moj glas. Dragi kolege, budući da sad imamo još uvijek e, puno prisutnih, molila bih vas da, a imamo još vremena, jer smo počeli kasnije, pa ako bismo se mogli vratiti na točku 16, Kao što znate imamo odluku vijeća o izuzećima u, za poreze za popis lokalnih proizvoda na Kanarskim otocima. Dakle, trebalo bi usvojiti pravni okvir za ovo kako bismo imali konkretne specifične mjere. Stoga predlažem da usvojimo ovaj prijedlog komisije bez amandmana koristeći pravilo 64, dakle pojednostavljenu proceduru bez amandmana. možemo je primijeniti, osim ako imamo e, nekakvo vidljivo protivljenje. Morali bismo imati pet članova protiv u regisu kako ne bismo mogli koristiti ove, ove principe, ali vidim da nikoga nema e, tko bi se protivio pravilu 64, pa onda možemo... 46, ispričavam se. Dakle, moj prijedlog je da prihvatimo pojednostavljenu proceduru iz naprosto tehnički, zbog tehničke prirode ovoga prijedloga i zbog hitnosti. Zato što moramo ovu mjeru e, usvojiti na plenarnoj sjednici u prosincu kako bismo omogućili trajno djelovanje. Inače će nam trenutna odluka prestati vrijediti krajem, krajem e, prosinca što neće biti dobro za Kanarske otoke. Dakle, ako se nitko ne protivi, znači u redu odlučeno je. Hvala vam lijepa. Još imamo dakle vremena, pa možemo prijeći... Da, Nikos, ti si nešto htio reći. I don't hear you. Žao mi je, ne čujem te. Primili smo dopis našeg koordinatora i zamolili smo stoga odbor regi da počinje saslušanje o uspješnim i neuspješnim primjerima politike trojke u smislu regionalnih i kohezijskih politika. je, e, u Ekonu je već započet sličan jedan pro, takav proces i mislim da bi bilo zanimljivo imati i ovdje jedno saslišanje o rezultatima tih politika i sa fokusom na regionalne i kohezijske politike. O tome ćemo morati raspraviti s koordinatorom. E, nadala sam se da ćemo to moći napraviti u prosincu. Da, tako da onda možemo odluku donijeti u prosincu. Za sada e, ti mogu samo reći da pratim kako se stvar odvija u Ekonu i ne bih voljela da se u regiju dogodi slična rasprava i nadam se zato da bismo mogli uzeti u obzir i naše specifičnosti. Nećemo sada donositi odluku o trojki, nego o učincima njihovog rada, dakle raspravit ćemo o tome. Nažalost, e, koordinator od strane socijalista nije ovdje. E, koordinatori pučana nas trenutno ne slušaju jer međusobno razgovaraju, <laughs> tako da e, poku... htjela bih da dođemo do odluke, ali pričekat ću sastanak koordinatora u svakom slučaju. Mislim da oni ni ne znaju o čemu mi pričamo, tako da možemo to staviti na dnevni red u sastanka u prosincu. Hvala. Možemo li onda prijeći na točku 17, zato što je Đorđos e, nam se umeđu vremenu pridružio, a ja ne znam ništa o tome imamo li kakvih e, izvjestitelja u sjeni, možda ih ima. Ja nisam primila informaciju, dakle Đorđos, izvoli. Gospođo predsjednica, uvaženi kolege, Revizorski sud pokazuje da za 2012. da je došlo do više pogrešaka e, sa 6 na 6,8%. No, ono što još uvijek izgleda da nismo razumjeli, što mnogi nisu razumjeli, na temelju izvještaja i izjava, da vrlo često pogreške su administrativne i ne znači da su sredstva potračena, izgubljena ili da je došlo do prevare. Budući da ulazimo u izborno razdoblje, sigurno će se nastojati zdramatizirati ta situacija. U svojem izvještaju sam koristio brojke koje imamo na raspolaganju i na temelju tih e, brojaka e, komisije i zemalja članica u području kohezijske politike za 2012. nepravilnosti predstavljaju 0,42% i to su one nepravilnosti koje su prijevara. I to se odnosi dakle na Europski fond za regionalni razvoj, e, Europski socijalni fond i kohezijski fond i to dakle u tom razdoblju predstavlja 0,2%. Naš cilj nas mora dovesti do stope pogrešaka koja iznosi nula. I to su ciljevi koje smo sami sebi definirali. U svjetlu tih napora pozdravljamo nove odredbe u e, općim uredbama za razdoblje od 2014. E, do 2020. i zahvaljujemo svima onima koji su sudjelovali u uh, pregovorima. Lambert, Kostanca, naša predsjednica i svi ostali sudionici. Odredbe koje su predviđene u općoj uredbi su dakle imenovanje tijela za reviziju, certifikacija, akreditacija tijela zaduženih za provođenje revizija, zatim revizije, uh, računa, E, financijski ispravci te e, odgovarajuće kontrole, a sve to u cilju smanjenja e, stopa pogreška. Jan Olbricht, izvolite. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za ovo izvješće u ime europskih pučana. I sada bih rekao nekoliko primjedba koje, za koje ja smatram da su važne. Najprije, zapravo e, uvijek se postavlja pitanje što zapravo znači razrješnica. Je li to analiza izvještaja revizorskog suda ili je razrješnica pitanje je li novac e, primjereno potrošen ili ne. I mislim da vrlo često E, pod razrišnicu e, smatramo jednostavnu analizu izvještaja revizorskog suda. Iako znamo da sustav revizija funkcionira na jedan vrlo specifičan način, na primjer revizorski sud e, koristi reprezentativni uzorak i provjerava situaciju dakle za jedno određeno razdoblje, to je razdoblje kontrole. Na kraju godine to jest nakon što završi godina, e, izvršeno je velik broj, izvršen je velik broj ispravaka. Stoga situacija više nije kakva je bila u trenutku revizije, već je posve drugačija. Već je to stvarnost koja je postignuta za vrijeme godine. Stoga bismo e, razrišnicu trebali smatrati kao analizu svih dokumenata i onoga dakle što radi e, revizorski sud, a i odbor za regionalni razvoj. Ali isto tako bismo trebali uzeti u obzir obrazloženje e, revizije od strane Europske komisije te sve korekcije koje su učinjene za vrijeme godine, a nakon kontrole. Jer nakon jer zapravo ispada da je situacija puno gora nego što zaista jest. Tako da uglavnom imamo informacije o pogreškama e, u trenutku kad se provodi revizija, ali trebali bismo uzeti u obzir i ispravke koje se učine nakon toga. Drugi komentar se odnosi na uvođenje novih instrumenata u kohezijsku politiku i kad usporedimo podatke iz različitih zemalja članica u različitim razdobljima, nije baš jasno. Ali ti, to bismo trebali uključiti u ovaj izvještaj. Treća stvar, ono što je pozitivno u izvještaju revizorskog suda jest da da napokon imamo ne samo analizu razine pogrešaka, već imamo i analizu učinkovitosti politika provođenih sa vrijeme godine. To je jedan od poglavlja u izvještaju revizorskog suda i to je vrlo važna kvalitativna promjena u području kontrola. Jer vrlo često, a to smo ponavljali već nekoliko puta, da postoje problemi u projektima koji su posve točni e, u smislu grešaka, ali su posve neučinkoviti. A s druge strane imamo vrlo učinkovite projekte koji su puni pogrešaka zato što su novi, jer su inovativni i zato što nemaju još dovoljno iskustva. Stoga mislim da su greške e, važne. Greška ne znači nužno prijevara i greška može značiti, e, može podrazumijevati jednu potpuno novu e, neisprobanu metodu i zato se ne bismo trebali skoncentrirati samo na greške već i na politiku. Imamo li još komentara? Gospodin Markus Piper. Hvala vam. pročitao sam e, taj izvještaj i malo sam iznenađen da kolege iz odbora za regionalni razvoj koriste te podatke. Moramo se e, boriti protiv tih grešaka, moramo ih naglasiti, jer u protivnom ćemo izgubiti e, vjerodostojnost. Naravno bolje je da mi upozorimo na greške nego da to čine euroskeptici. A e, stopa pogrešaka raste i to neprestano. Još bih htio reći da revizorski sud kontrolira samo neka nacionalna tijela. I to čak i ne u kritičnim zemljama koje imaju najviše pogrešaka. Tako da ovaj izvještaj revizorskog suda je vrlo e, loš, slab. Ili i ako govorimo o stopama pogrešaka 6 do 6,8%, to je doista alarmantno. Kad govorimo o regionalnim politikama, tu smo pred izazovom. Moramo barem e, pozivati na unapređenja. Mi u odboru možemo biti ponosni na ono što smo postigli u smislu regionalne politike, no ostaje činjenica da kad govorimo e, o stopama pogrešaka imamo pogreške i iste stope u zemljama, u istim zemljama od 2000 do 2006. Od 2007. do 2013. smo provodili prvotne e, evaluacije i uvijek govorimo o istim zemljama koje imaju visoke stope grešaka. I postoje zemlje kojima je potrebno jako puno e, rada na metodama revizije. Tako da, istina je ovo što je spomenuto oko e, o korekcijama no za to je potrebno vremena, 10 do 12 godina čak i proračuni se zamjenjuju s drugim proračunima. I koliko je to štete učinilo nacionalnim proračunima? Jer projekti jednostavno ne mogu biti pokriveni. Tako da zanima me kakva je uopće šteta e, na proračune. Ako bismo to dobro izanalizirali, mislim da bi nam to pojasnilo koje dijelove moramo popraviti. Trebali bismo, biti, trebali bismo pokazati više hrabrosti e, kada se dakle jave kritike, a ne preispitivati greške. No, imam osjećaj da ovdje pokušavamo nešto uh, poslabiti. I mislim da bismo ipak trebali naučiti nešto iz tih grešaka. Hvala vam. Imate li još komentara? Hvala. Moramo shvatiti vrlo ozbiljno taj izvještaj i moramo osigurati da taj sustav funkcionira. I naravno da postoje administrativni kapaciteti. Postoje zemlje u kojima situacija nije takva i od njih moramo zatražiti da rade na tome. Iskustvo iz Švedske pokazuje da da imamo administrativnu strukturu koja stvara prepreke, ako mogu tako reći, za voditelje projekta koji žele iskoristiti novac. Jedan primjer je jedan primjer su situacije sukoba interesa gdje švedska uprava, švedska javna uprava tvrdi da ne možemo imati projekte e, javnog i privatnog e, partnerstva zato što tu može biti sukoba interesa. Mislim, toga uvijek može biti. No, postoje administrativni sustavi gdje su same zemlje članice svojom e, birokracijom samo pogoršale situaciju. I naravno, kad postoje ovoliko grešaka, moramo raditi na tome da se to popravi. Lambert, vi ste zatrožili riječ. Hvala vam. E, u svjetlu ovoga što su rekli kolege u stavku 5 mišljenja govorimo o učinku nove uredbe. I mislim da bismo mogli biti još jasniji. E, dakle, imamo pet fondova. i htjeli bismo isto uvesti u e, fond za ribarstvo i fond za pomorstvo. I ako pogledate situaciju iz prošlosti, bilo je puno različitih izračuna o e, vlastitim doprinosima tvrtki, i došlo je do e, značajnih prilagodba i promjena u tome kako se provode kontrole i revizije. I ono što je novo je da se više e, koncentriramo na tematska područja. Puno više nego što smo to radili u prošlosti. A isto tako, to, to isto vrijedi e, za komunikaciju između tijela koje upravljaju tim sredstvima i Europske unije. Stoga mislim da bi se taj stavak morao formulirati na pozitivniji način. I ono što je Markus rekao o broju zemalja e, na temelju uzorka koje su provjerene, koje su revidirane, to su zemlje u kojima se kontinuirano pojavljuju problemi i pogreške. I postoji bojazan, između ostalog bojazan i za ovaj odbor i ako pogledate brojke, većina grešaka se uglavnom događa u malom broju zemalja svake godine. Tako da mislim da bismo trebali uspostaviti jedan poseban mehanizam za rješavanje problema u tim zemljama. Mislim da ne moramo uh, sve kažnjavati na isti način ako se greške uvijek koncentriraju na određenu grupu zemalja. Stoga mislim da bismo mogli imati jedan jednostavni uh, režim revizije u zemljama u kojima sve ide kako treba, i stroži režime za one zemlje koje očito nisu sposobne odraditi sve kako treba. Možda bismo mogli promijeniti tu formulaciju. Svake godine revizorski sud daje svoje mišljenje o cijelom sektoru. I sad ako želimo upirati prstom, mogli bismo i e, reći dati komplimente onima koji su dobro radili. Postoje zemlje koje su i koje imaju stopu pogrešaka ispod 2% i to bi, na to bismo trebali također ukazati. I trebali bismo možda razmisliti i o tome kako diversificirati mjere koje će se primijeniti. Eto, to je moj prijedlog. Hvala. Ne znam, želi li netko još nešto reći? Ja bih htjela reći nešto. Sve te strukture, naravno, koje spominjete u točki 5, koje će sada postojati i koje, gdje će se vršiti taj nadzor, to je veoma važno. No, obično eh, oni dolaze tek eh, otkriti greške, znači nemamo nekakvu učinkovitu preventivnu mjeru, ali tijekom svih ovih eh, pregovora se ispostavilo da je veoma važan element pravna sigurnost, izvjesnost vrlo često postoji velik disparitet u tumačenju pravila između komisije, vlada i korisnika sredstava, tijela koja upravljaju sredstvima, obično i revizorski sud ima svoje vlastito tumačenje tih pravila i vrlo često e, se razlikuju ta tumačenja i zbog toga bi smjernice od e, komisije bila veoma veoma korisne i te će smjernice ove godine biti deblje nego ikad prije. Ne znam da li će to biti od pomoći ili ne, ali trebali bismo nastojati poboljšati e, te pravne propise e, na taj način da postignemo transparentnost, jasnoću, pravnu izvjesnost i svih e, mojih razgovora sa različitim ljudima koji govore o problemima, svi govore da nema e, nikakve zle namjere da se krše pravila, nego naprosto pogrešno tumačenje. I onda nakon nekoliko godina se postavi pitanje, kontrolori postave pitanje. I uvijek imamo još i tu razliku u standardima e, revizije iz različitih institucija. E, tijekom pregovora smo imali takvu situaciju, imali smo dramatične razlike između mišljenja koje su nam dale tri e, pravne službe, znači od vijeća, naše službe i službe komisije. Oni su govorili različite stvari, to nije kritika, nego to je naprosto stvarnost. To je ista stvarnost s kojom se suočavaju oni koriste sredstva iz fonda i koji često traže tumačenje od nekoga u koga imaju povjerenja, a onda ne dobiju točno tumačenje i mislim da bi trebalo spomenuti dakle značenje, e, veliko značenje pravne izvjesnosti. Nažalost, e, nema nikoga iz komisije ovdje jer smo prerano počeli se baviti ovom točkom, tako da ćemo morati zamoliti komisiju e, da, odnosno možda Đorđa da on stupi u kontakt, možda dobiti neke komentare možda što bi oni htjeli e, da mi učinimo ili da ne učinimo i e, Gorgios će ih saslušati. Ako nema komentara, ne znam da li vi možda hoćete samo reći nešto na kraju. E, samo bih htio zahvaliti kolegima na ovim konstruktivnim opaskama i na ovoj korisnoj diskusiji. Hvala vam. Da, evo, mi smo stvarno e, ovdje jako bili velikodušni. 17. prosinca u 6 popodne vam je krajnji rok za dostavu amandmana i onda će se u veljači odbor za regije sastati da to e, usvoji i onda u ožujku će se e, raspravljati o financiranju. Dakle, imamo dovoljno vremena e, za amandmane na ovo mišljenje, te s time onda proglašavam zatvorenom ovu točku e, dnevnog reda i prelazimo na studiju koju smo naručili. To je točka 15 e, na našem dnevnom redu, a to je znači internet, digitalna agenda i gospodarski razvoj europskih regija. Sad ću samo dati riječ autorima ili predstavnicima autora. Sa nama je gospođa Rozana Lifonti, ako se ne varam, iz Međunarodne korporacije za e, prikupljanje podataka koja je vodila tu studiju, tako da njoj dajem riječ. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Um, first of all, good morning. Dobro jutro svima i e, htjela bih e, prvo nešto reći o samom sebi jer e, možda ćete naći ta International Data Corporation da ja radim za njih, ali ja sam nezavisni konzultant i radila sam na ovoj studiji sa Center for Industrial Studies, eh, XIL, Centar za industrijske studije, ali u svojstvu nezavisnog konzultanta. Jer ja surađujem sa različitim tvrtkama i javnim institucijama. Eh, bavim se procjenom učinka inovacija, industrijskih inovacija i još konkretnije učinkom e, informatičke i komunikacijske tehnologije i socijalnim aspektima korištenja iste. E, sada ću e, proći kroz kratki pregled moje prezentacije. Prvo ću reći nešto o ciljevima studije, zatim ću e, nešto kratko reći o najnovijim trendovima i izazovima e, na planu informatičke i komunikacijske tehnologije ICT-a. Također ćemo vidjeti koje su očekivane koristi po europske regije e, od digitalne agende za Europu u okviru naše studije analizirali smo neke e, konkretne slučajeve i primjere kako bismo vidjeli kakav je učinak tih regionalnih inicijativa. Znači imamo te individualne slučajeve. Nakon toga ćemo vidjeti kako to utječe na regionalni razvoj, kako neke horizontalne inicijative utječu na regionalni razvoj, znači inicijative e, na planu Europske unije ili pokrenute na e, razini zemalja članica i konačno ću e, iznijeti neke zaključke i ako budete htjeli moći ćete mi postaviti i malo nekoliko pitanja. Mislim da ćemo imati dovoljno vremena. Ciljevi studije i metodologija, odnosno pristup. Ciljevi su bili u biti da shvatimo pod kojim uvjetima e, program Digitalna agenda za Europu e, će utjecati na gospodarski razvoj i socijalni, pozitivni socijalni aspekt na regionalnom nivou. Digitalna agenda uključuje neke inicijative kojima se upravlja na razini Europske unije, a postoje i neke inicijative kojima se upravlja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Znači, također je trebalo shvatiti da li e, te e, inicijative koje se pokreću na razini Europske unije i na razini zemalja članica, da li su međusobno e, komplementarne i da li se uklapaju u regionalne e, inicijative i kakve učinke one proizvode. Dakle, izgleda da mi nešto pošlo po krivu sa mojom prezentacijom, e, pa ću tražiti tehničare da malo to poprave. Što se tiče metodologije, koristili smo statističku analizu i napravili smo također pregled literature i, e, i onda smo analizirali cijeli niz slučajeva, znači ono što se zove case studies i vidjeli smo kako te horizontalne inicijative funkcioniraju na eh, nivou Europske unije i nacionalnim nivoima. Teško mi je držati ovo predavanje bez eh, slajdova, ali što se tiče trendova eh, u informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji, svi znate da tehnologija se stalno razvija i da je poseban trend korištenje klauda, e, to jest e, korištenje e, računalnih mreža u oblacima i mobilnih uređaja i mobilnih mreža. Ovo na dva načina utječe na gospodarstvo i društvo. Što se tiče gospodarstva, to je veoma važno e, zbog toga što nam je potrebna najmodernija telekomunikacijska infrastruktura i inteligentno gospodarstvo e, zapravo znači da se dobra, odnosno robe i usluge sada proizvode na posve drugi način. i kako se organiziraju i koriste ljudski resursi i e, trajni kapital, to može utjecati na višu učinkovitost. To je sve međusobno povezano. Vjerojatno ste čuli za ono što se zove internet e, stvari, internet e, roba, dobara, koje su svi međusobno povezane to će e, jako utjecati na socioekonomski aspekt i inovacije na tom planu, zato što primjerice trebamo odgovarajuće vještine e, za korištenje te tehnologije. Trebamo e, dovoljnu razinu digitalne pismenosti jer ako povećamo broj usluga koji su na raspolaganju u privatnom i javnom sektoru, veoma je važno da ljudi, odnosno građani, imaju odgovarajuću razinu digitalne pismenosti kako bi to mogle koristiti i prihvatiti korištenje tih novih usluga. Građani trebaju e, imati povjerenje e, i osjećaj sigurnosti da javne i privatne usluge odnosno to se neće u dovoljnoj mjeri koristiti i neće e, biti dovoljno ulaganja ukoliko to ne bude slučaj. I sva ta nova tehnologija neće se koristiti. Pa imate moju prezentaciju tako da biste vjerojatno mogli i sami to pogledati. So these are the trends of the technology. Dakle, to su ti trendovi mm, u razvoju tehnologije o kojima sam e, govorila. Znači, ti trendovi... Što to zapravo znači? To znači da inovacije u digitalnom gospodarstvu su sve međusobno usko povezane i jedna ovisi o drugoj. Tako da produktivnost e, rada će ovisi o socijalnim e, promjenama i ovisiti će o sposobnosti ljudi da koriste tu novu tehnologiju. Inovacija e, proizvoda i procesa će ovisiti primjerice o tome koje e, vještine u korištenju informatičke tehnologije postoje. To je jedan od veoma važnih aspekata u Europskoj uniji kada se razmišlja o poboljšanju e, inovacije posebno na planu digitalnog digitalne tehnologije zato što postoji e, dosta veliki jaz između potreba za vještinama na planu informatičke tehnologije i onoga što je na raspolaganju. Svijest o toj toj međusobne povezanosti svih tih čimbenika je e, dovela do ideje da Europa treba e, neki instrument, neku politiku koja će se zasnivati na tom e, cirkulusu virtuozusu znači e, pozitivnom začaranom krugu i postoji volja da se to napravi e, jer e, ideja o tome da postoji taj internet koji ne zna, ne pozna granice, koji je posve interoperabilan će povećati potražnju za tim uslugama i nakon toga će se povećati i potražnja za e, brzim mrezama za prenošenje podataka ulaganja u takve mreže su održiva samo ako postoji velika potražnja za korištenjem tih mreža dakle taj e, pozitivni začarani krug je, se zasniva na tome da se mora poticati e, potražnja kako bi se onda mogla vršiti e, ta e, održiva ulaganja. The digital agenda for you. Digitalna agenda za Europu to je jedna od sedam glavnih politika koje su dio strategije Europa 2020. i kao što rekoh to je zasnovano na ideji da treba stvoriti taj pozitivni začarani krug i informatička i komunikacijska tehnologija igra jednu važnu ulogu u e, postizanju ciljeva koji su dio drugih glavnih politika te strategije Europa 2020. Zato što je informatička i komunikacijska tehnologija ključna za politiku poticanja inovacija u Europskoj uniji jer će se istraživanje i razvoj na taj način e, fokusirati na druge e, elemente. Glavni instrument će tu biti e, Horizont 2020. u ovom sljedećem programskom razdoblju. Ta tehnologija će biti također ključna za razvoj gospodarstva sa niskim emisijama ugljičnog dioksida zbog informatičke infrastrukture i pametnih mreža i to je, ta, ta tehnologija je također dio ovog plana za razvoj novih vještina i radnih mjesta. Na koji način digitalna agenda utječe na razvoj regionalnih gospodarstava. Digitalna agenda počiva na sedam stupova, primjerice jedinstveno digitalno tržište, interoperabilnost, isti standardi, povjerenje, sigurnost i tako dalje. I u okviru svakog od tih stupova imamo e, cijeli niz mjera koje treba poduzeti ukupno ih ima 101 i radi se o e, pravnim propisima, o e, konkretnim ulaganjima ili ovim mekim mjerama, znači koje nisu pravno obvezne i one bi trebale polučiti učinke koji koji će e, uroditi plodom kratkoročno i srednjoročno. Što se tiče dugoročnog i srednjoročnog razdoblja, to će utjecati na e, regionalni razvoj. Ti učinci, vidite ih e, označene e, narančastom bojom na ovom slajdu. Znači, to oni su cirkularni i o tome sam govorila prije pet minuta cirkularnost e, tog, tih efekata e, u digitalnoj agendi na primjer će funkcionirati na planu razvoja e, vještina za korištenje informatičke i komunikacijske tehnologije. Neće to biti samo na tržištu rada, nego će se također vidjeti i na planu povećane produktivnosti regija tu će se povećati potražnja za ulaganjima u široko pojasni internet i korištenje online usluga. Tako da tu postoji ta cirkularnost tih učinaka, ali na kraju krajeva učinak na gospodarski rast i pozitivne socijalne učinke odnosno socijalno blagostanje će biti veoma važan jer ako se koriste javne službe, ako se to koristi u javnim službama onda se, onda se štedi vrijeme, novac, snažnja inkluzija na svim razinama društva. Pa da vidim, da provjerimo je li to zaista tako ili nije, da vidimo funkcionira li to u praksi Proveli smo e, cijeli niz tih individualnih e, studija, individualnih primjera, case studies i pokušali smo analizirati učinke. E, naši primjeri su bili u cijeloj Europi. Primjerice u Estoniji, u Berlinu, u Italiji, u regiji Umbrija, u Andaluziji, u Španjolskoj, u e, Litvi, u Konvolu i e, imali smo također još jednu e, takvu studiju koja, provede, koja se zapravo odnosila na jedan primjer koji obuhvaća više regija. Također smo odabrali primjere iz različitih sektora. Jedan se usredotočio na e-zdravstvo, drugi je bio e, e-obrazovanje. Onda je tu bilo također e, poticanje korištenja informatičke i komunikacijske tehnologije malih i srednjih poduzeća. U Andaluziji smo imali, e, htjeli smo povećati pristup e, širokopojasnom internetu i taj e, primjer koji je imao naj, zapravo najveće ulaganje jer se radilo o ulaganju od 150 milijuna eura u regiji koja je imala veoma nizak BDP. Imali smo također i jednu studiju o digitalnoj pismenosti i e, te neke e, međuregionalne projekte na planu e-zdravstva. Dakle, proveli smo sve te studije, tih individualnih primjera, da vidimo kakav učinak e, je postignut. Provjeravali smo Sve ove učinke o kojima sam prije govorila e, Dakle, u svakoj od tih naših studija e, ocjenjivali smo e, ishode sa različitih aspekata. Ovdje na ovom slajdu Vidite te različite inicijative, znači to što smo analizirali, to je u redovima, a u stupcima vidite moguće ishode. Proveli smo cijeli niz e, intervjua i analiza tih inicijativa u okviru tog našeg nastojanja da ih procijenimo. Provjerili smo dakle Provjeravali smo imaju li oni učinka ne samo na područje gdje su se primjenjivala, odnosno gdje su pokrenuta, tako da na primjer ova inicijativa za e-zdravstvo u Estoniji utjecala je na poboljšanje učinkovitosti i e, uvođenje inovacija u javne službe smanjenje socijalnih troškova, poboljšanje e, zaštite okoliša i tako dalje. Znači svaka od ovih inicijativa imala je puno više od jednog učinka. U aneksu studije e, možete naći detalje, e, tamo su izneseni svi podaci za svaki taj primjer, ako hoćete pogledati. Što se pak tiče horizontalne analize ovih naših e, primjera, tu smo neke stvari naučili, znači kao prvo postoji velika razlika između e, ovih inicijative koje smo analizirali zato što neka e, potiču e, ponudu informatički kompjuterske tehnologije, a druga potražnju i također neki su više fokusirani na učinkovitost, a druga na e, jednakopravnost, dakle različita su. No ipak inicijative kojima je cilj bio da se postigne e, jednakost e, su imali velike učinke e, što se tiče osnaživanja i socijalne participacije, ali su one također dale svoj doprinos i razvoju regija zbog cirkularnog učinka tih ulaganja. inicijative kojima cilj bilo povećavanje učinkovitosti e, su aktivirale gospodarski rast e, zato što su e, faktori proizvodnje bili korišteni učinkovitije, ali su također poboljšali životne uvjete. Primjerice, ako aktivirate inicijativu koja utječe na radnu snagu. To će također poboljšati i uvjeta života i smanjit će socijalne troškove. I one mogu postići digitalnu pismenost i e, poboljšati ciljeve povećanja teritorijalne kohezije. Ukupno gledano, inicijative nam pokazuju da e, su učinci, odnosno ishodi bili raznoliki, ali su općenito bili dobro ravnoteženi. Znači, s jedne strane gospodarski rasta, s druge strane blagostanje. Neovisno tome kakav je bio e, cilj. Dakle, učinak i na gospodarski rast i na socijalno blagostanje se mogu vidjeti u svim ovim primjerima. Dva slajda koje ću sada pokazati daju vam jedan primjer toga dakle načina na koji ta ulaganja i to djelovanje e, koje se uglavnom financiralo iz europskih regionalnih fondova ili socijalnih fondova. Primjerice inicijativa Guadalinfo u Španjolskoj. Dakle, radilo se o projektu kojem je cilj bio e, da se osigura ravnopravnost građana i digitalna inkluzija i imala je relevantne učinke i na planu postizanja veće digitalne pismenosti, ali i na poboljšanju kohezije u lokalnoj zajednici. Tako da je taj učinak e, poboljšanja e, digitalne pismenosti poboljša kvalitetu ljudskog kapitala ljudskih resursa, a s druge strane jača kohezija e, lokalne zajednice je poboljšala socijalno blagostanje. Moramo reći da oni učinci koje vidite ovdje na crvenom bojom označeno, znači gospodarski rast, da se to ne može uočiti kratko i srednjeročno, znači potrebno je neko vrijeme da bi se to moglo procijeniti, znači učinak na rast BDP-a primjerice, ali učinak e, na tržište rada se može odmah vidjeti na planu lokalne uprave u regiji. Ako su svi uvjeti e, na mjestu, jer veoma je važno da ulaganja e, da novac koji se treba uložiti da građani i poslovni subjekti budu spremni da to iskoriste. Drugi primjer Uh, dakle, horizontalna analiza ovih studija slučajeva pokazala je neke olakotne faktore. Tu su primjerice političko vodstvo na regionalnoj razini, zatim uh, povoljno pravno okruženje. Pravno okruženje bi trebalo biti spremno za razvoj ulaganja o kojima govorimo. Zatim nam je također potrebna informatička infrastruktura kao važan olakotni čimbenik. Drugi takvi čimbenici su dodatni programi za podršku i mjere za i za ulaganja. Zatim digitalne kompetencije i sklonost inovacijama. I na kraju moramo imati i uključene dionike kao i prihvaćanje od strane javnosti prihvaćanje te tehnologije i inovacije. U mnogim slučajevima vidjeli smo primjere inovacija koje nisu bile prihvaćene niti od strane tvrtki, poduzeća, niti na socijalnoj razini. Ljudima treba vremena da prihvate i da počnu koristiti neke inovacije. Također imamo i nacionalne i nadnacionalne inicijative koje također podržavaju regionalni i lokalni razvoj. Digitalna agenda za Europu ima neke e, specifične aktivnosti koje uključuju, koje su pod odgovornošću država članica i one koje su pod odgovornošću Europske unije. A pitanje koje se postavlja je kako te inicijative utječu na regionalni razvoj. Analizirali smo taj aspekt uz pomoć jedne nadnacionalne inicijative, to je bio primjer digitalne paneuropske službe. A drugi primjer kojega smo imali jest, su bile nacionalne politike za informatičke vještine. Sada ću brzo doći do zaključaka. Postoje neki nužni uvjeti koji su, koje treba ispuniti kako bi ove inicijative e, ispunile, odnosno donijele koristi regionalnom razvoju. One su pravne, e, kulturalne, barijere koje treba ukloniti tako je jedno od njih je primjer standardizacija i interoperabilnost koje zapravo treba osigurati. lokalne tvrtke bi trebale biti spremne da preuzmu te, te nove tehnologije, inače ulaganjem neće dati željeni učinak. Dakle, pretpostavljamo da će ovo biti relevantan alat za primjenu digitalne agende, ali također je nužno jedan od nužnih uvjeta su financiranje i koordinacija, međutim nisu dovoljni uvjeti za održivost ovih projekata. Ispričavam se, spomenula sam CF-a, zapravo sam govorila o europskim tijelima. Kako nacionalne inicijative mogu podržati regionalni i lokalni razvoj? Dakle, povezanost između različitih razina, aktivnosti i uprave e, može dati veliki potencijal za rad. Međutim, inicijative od zgora prema dolje i projekti koji kreću od dolje prema gore bi trebali međusobno biti itekako povezani i kombinirani i paralelno razvijeni. Jer kad kad, ako, ako toga nema, e, svaka politika propada. Javno-privatno partnerstvo je također nešto što je nužno za osmišljavanje politika i to na lokalnoj razini kako bi kako se mogli riješiti vrlo e, specifična lokalna pitanja i kako bismo mogli doći do očekivanih rezultata i učinaka. I na kraju zaključci preporuke. Važno je primijeniti što je više moguće različitih vrsta mjera, upravo zbog cirkularnosti učinaka politika i inicijativa koje, koje se bave digitalnom ekonomijom i inovacijama. E, također potrebno je uključiti i e, mjere za potporu informatičkog društva u, u šire sistemske sustavne strategije kako bismo i također uz, uz njih različite popratne mjere. E, zatim treba identificirati odgovarajuću mješavinu javne i privatne potpore u svrhu razvoja lokalnih specifičnih mjera za određeno područje. Također važno je osigurati da se ispune e, ove određeni uvjeti, pogotovo u smislu prihvaćanja na regionalnoj razini. Još uvijek imamo veliki digitalni jaz kojega treba premostiti. treba osigurati da da je, regija, da je regija zapravo jedan, jedno čvorište vertikalnih i horizontalnih partnerstava i na kraju trebamo e, vratiti povjerenje u sustav politika koji, karakterizira, koji karakterizira Europsku uniju iz našeg gledišta, jer to je upravo ono o čemu mi mislimo kada Govorimo o lokalnim politikama, o privatnim javnim partnerstvima koja treba razviti u skladu sa aktivnostima Europske unije. I ako želite još neke dodatne možda informacije, možete mi slobodno pisati na ovu e-mail adresu. Ja sam vam na raspolaganju za sva pitanja ako ih bude bilo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Gospodin Boštinao. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Smatram da je ova e, studija e, vrlo teška i da je došla u pravo vrijeme. Međutim, imajući na umu njezin sadržaj, prvo bih rekao da je danas apsolutno jasno da informatička industrija ne može i ne bi trebala smatra, biti smatrana rješenjem za sve naše e, gospodarske probleme. Sjećam se prije kojeg mjesec, prije koji mjesec čitao sam e, jednu studiju gospođe Dijane Faru u kojem je ona rekla da u sljedećim godinama se očekuje pad informatičke industrije u globalnoj ekonomiji i to iz razloga kao što su e, sve brže nove fundamentalne inovacije, a kao drugo e, socijalna, odnosno gospodarska i socijalna kriza zahvaljujući kojoj možemo vidjeti da informatička industrija ne e, omogućuje nužno jako velik broj radnih mjesta, a i ona radna mjesta koja ima e, vezana su uz visoke specijalizirane vještine i posebne, e, posebno obrazovanje. Dakle, imamo neke takve, neka takva radna mjesta, vrlo specijalizirana i onda imamo neka za koje su potrebne neke druge puno manje sofisticirane vještine. Zatim ukupni, što se tiče ukupnog broja e, radnih mjesta e, i ta industrija će i dalje ostati važan čimbenik, ali ne i odlučujući čimbenik. Zato što je ova kriza na neki način pokazala da ono što je prije bilo IT industrija, sada je zovemo ICT industrijom, pokazuje kako e-gospodarstvo ne može u potpunosti zamijeniti proizvodno gospodarstvo. I to je ono što je naša realnost. Međutim, proizvodnju treba e, kombinirati sa jakom i ta industrijom. I druga stvar koja je također povezana uz ovu krizu i ja bih očekivao da vidimo jednu e, ne crno-bijelu sliku današnje Europe u smislu učinaka ove krize. Jer zbog politike štednje imali smo neke dramatične učinke kao što su smanjeni pristup e, obrazovanju. I to ne samo u ruralnim područjima kojih u Europi ima jako puno, nego i u urbanim područjima. E, manji pristup obrazovanju znači manji kapacitet, manje vještina, manje sposobnosti za upravljanje uređajima i koristima koje nam donosi informatička industrija. A to nam, nas dovodi do drugog dramatičnog učinka. To je svojevrsna računalna nepismenost i to je također jedna od činjenica današnjeg e, života. Imamo socijalne periferne skupine koje su nalaze uglavnom u ruralnim područjima u današnjoj Europi koje su suočene sa sve većom računalnom nepismenošću i to je možda najdramatičniji, a ja posljedica toga biti će nova socijalna podijeljenost na one koji imaju te, te neke vještine koji su znalci, koji su stručnjaci, koji će zato moći naći bolje poslove, lakše će doći do, do posla, do dobro plaćenog posla i onda s druge strane oni koji nemaju te vještine koji će biti osučeni na periferije našega društva. I to je jako veliki važan izazov za Europsku uniju. A istovremeno očekivao bih vidjeti kako će europsko društvo se pozabaviti problemom starije populacije i njihovog odnosa, sa, njihovog odnosa prema ovom pitanju. Dakle, ne radi se tu samo o pitanju e, prihoda i poslova, nego i socijalne, socijalne inkluziji. To je jako velik problem u smislu socijalne inkluzije. Međutim, ima još jedna važna činjenica koju ne trebamo spomenuti. Hvala što ste spomenuli alat Connecting Europe. sve je to već spremno, e, međutim mi nemamo infrastrukturu koja nam je tu potrebna. Kapacitet za prijenos podataka već sada ima mogućnost prijenosa više od 3 terabajta, što je apsolutno nevjerojatno u usporedbi e, sa onime što smo imali prije. Međutim, Europa nije baš toliko tako vodeća sila u ovome sektoru. To su neki drugi E, oni, oni pokretači informatičke industrije su neke druge zemlje. A druga stvar je ta da je, Europska, da je Europa suočena sa jako velikim odljevom mozgova i to uglavnom naših najboljih inženjera, najbolje obrazovanije obrazovane populacije koja odlazi tražiti bolje poslove u informatičkoj industriji koja je povezana i tekako sa digitalnom ekonomijom, ali izvan Europe. I na kraju Connecting Europe je također trebao riješiti i problem širokopojasnog interneta. Dakle, nova informatička industrija je morala biti funkcionalna i na rubovima europskih država, a za taj problem je alocirano samo jedna milijarda eura. i tu imamo jako veliki jaz između nas i onih drugih koji itekako obilno ulažu u nove, novi razvoj. I samo za kraj bih rekao da imamo dvije opcije. Možemo ili planirati jednu koherentnu politiku za budućnost u kojoj će Europa to moći postići ili ili da se snalazimo. U mojoj državi, u Rumunjskoj, e, informatička industrija prilično dobro stoji. Mene je iznenadilo da je Rumunjska druga na svijetu po pristupu interneta i po pristupu brzom internetu. Međutim, to nije posljedica nekakve konkretne politike i planiranja, nego je nastalo stihijski. Međutim, ja vjerujem da Europa treba viziju naše digitalne agende, zato što ishod digitalne agende, ako se ne varam prije tri tjedna, je jako lijepo izgledao na papiru, međutim nisam vidio, ne, bog zna kakav učinak u praksi. Hvala. Hvala, sada gospodin Lambert. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji. E, mi u vijeću obično imamo ovakve studije pa onda i izvještaje. Dakle, kolege koji to malo razrade i onda nam na nekakav sažetiji način možda e, to prenesu na plenarnoj sjednici. Mislim da to se ne odnosi na ove ovaj izvještaj, jel tako? To nije kombinacija studije i... E, sve će biti spremno do lipnja. Ne, samo sam htio znati radi li itko na takvome, ne, nečemu. U redu, ali takva je stvarnost. I dakle, što ćemo s ovim izvještajem? On dolazi u trenutku kada smo počeli e, s novim planiranjem. Imam jedno pitanje, možda i predstavnicima komisije. Pomalo me brine činjenica kako kombiniramo E, ove rasprave i operativne planove. Jer to je meni malo previše razbacano. Ne znam kako da to, e, kako da to sve spojimo na jedno mjesto. Imamo regionalni fond. Imamo i konzultacije o informatičkom sektoru i mislim da bi možda sljedeći korak mogao biti da preispiti, preispitamo operativne programe u nacionalnim državama. Imam također pitanje Jutro smo raspravljali o pametnoj specijalizaciji. Dakle, imamo pojedine sektore kada o tome govorimo, ali ako govorimo o digitalnoj agendi i o eh, ICT-u, to je više horizontalan sektor. To je nešto što nema veze samo isključivo s informatikom, nego imamo tu i obrazovni sustav i tako dalje, tako dalje. Dakle, moje pitanje je, eh, namjerava li netko ozbiljno se pozabaviti ovim pitanjem, primjerice pametnom e, specijalizacijom u operativnim programima i kako ćemo doći do tih informacija. Jer ako pogledate što je ovdje navedeno, to je nije baš puno, to je, imamo samo nekoliko postotaka koji su spominjeni. Sada kada imamo e, više sredstava iz regionalne e, politike za, imamo alat za povezivanje. Imamo na raspolaganju milijarde, međutim, one se ne iskorištavaju dovoljno. Spominjali smo i tematsku koncentraciju, međutim, mislim da i mi trebamo nešto poduzeti po tom pitanju. Ako ćemo povezivati e, politike i instrumente, mene zanima e, praćenje ovoga na vijeću, možda, ovoga odbora među, možda u sljedećem predstojećem periodu ali u svakom slučaju slažem se upravo s onim što je upravo sada rečeno. Eh, Hvala gospodine Lambert. Sljedeći. Tack så mycket. Jag, jag eh, pratar svenska om det går bra. Så eh. Da, govorit ću švedski, tako da molim vas da koristite slušalice. Morat ćete slušati prijevod. Slažem se sa mojim kolegom da moramo ipak provesti malo dublju analizu. I slažem se s kolegom koji je spomenuo da postoji socijalni problem i demokratskog deficita koji je također e, naglašen u ovoj studiji. Htio bih reći dvije stvari. Najprije, mm, mm, kad razmišljam o sjevernoj Finskoj u kojoj je gustoća naseljenosti tako mala i svaki put kad idem Tamo razmišljam o tome na koji način potaknuti rast i stvoriti radna mjesta i svi odgovaraju uvijek e, osigurati pristup internetu. To je odlučujući čimbenik e, u svim sektorima, i u privatnom i u javnom. Nema veze o kojoj je grani riječ. Moraju imati pristup e, brzoj internetskoj vezi. Razgovarao sam s inženjerima koji su došli iz Njemačke u sjeverni dio Švedske, danci koji tamo žive i čim se presele iz velikih gradova i žele raditi u takvim manje naseljenim područjima, moraju imati internet. A onda kad imate klijente, naravno to je još važnije. Tako da pitanje koje uvijek postavljam i odgovor koje dobivam je da moraju imati pristup E, širokopojasnoj vezi. A nitko privatno neće uložiti. Dakle, moramo imati javna ulaganja. To su lokalne vlasti, državne vlasti, a mi to možemo potaknuti s našim sredstvima iz strukturnog fonda, a to i radimo. Postoji jako puno primjera u kojima je internet došao do vrlo nenaseljenih područja, položeni su kablovi uz pomoć sredstava Europske unije. No, još uvijek je jako puno toga pred nama za učiniti, a da ne govorimo o turističkim mjestima u kojima kroz veliki dio godine nema puno ljudi, ali kroz nekoliko mjeseci u godini, ako govorimo recimo o skijalištima, ta su mjesta prepuna ljudi i moraju ponuditi te kapacitete. Stoga moramo raditi više na tim e, temama. Izvještaj je dobar. I ne znam hoćemo li se time baviti ove godine ili tek sljedeće. E, ovo je vrlo iznimno zato što ćemo očito imati 100% e, sudjelovanja u raspravi. ima nekoliko čudnih stvari o digitalnoj agendi. Prvo je sadržaj. Naravno, naglašava se važnost digitalne agende. Mm, postavlja se pitanje o kvalitativnim promjenama u regijama i to je posve jasno. Drugi element se odnosi na problem nevoljkosti Europske komisije kad se o tome raspravlja u kontekstu strukturnih fondova. No, Mogu vas podsjetiti da je Europska komisija htjela uvesti zabranu na ulaganja u ICT tehnologiju u regijama. Zatim, komisija nije htjela imati eh, ICT tehnologiju kao prioritet. Isto tako kolega je spomenuo eh, instrument za povezivanje Europe. I mi smo obavijestili komisiju da instrument za eh, povezivanje Europe je, dakle, prvi koji će nastradati. I to je današnja stvarnost. No, ne, želim se žaliti. Želim samo reći jednu stvar. Za vrijeme e, rasprave o ICT tehnologiji i digitalnoj agendi je bio problem državnih potpora, te činjenica da nisu postojala javna pravila za privatna ulaganja u infrastrukturu ili za javna ulaganja u infrastrukturu i privatne operatere i javnu infrastrukturu i problem državnih potpora nije bio vrlo jasan. To je bila jedna od prepreka. Kako bi se veća važnost dala ulaganjima u ICT tehnologiju. Mislim da je to vrlo proturječno i politički cilj, digitalna agenda, te e, nedostatak rješenja kad govorimo o problemu državnih potpora možda u ovom trenutku riješeno, ne znam. Ali za vrijeme pregovora sam dobio podatke od komisije da taj problem još uvijek nije riješen. I da će biti problem sa državnim potporama u ICT tehnologiji. I po mojem mišljenju to je katastrofa jer jedan od najvažnijih elemenata je Dakle, trebaju li e, lokalne vlasti ulagati javna sredstva u javnu infrastrukturu i dati to onda privatnim operaterima i tako dalje i tako dalje. Tako da tu nije problem u sadržaju, već u mehanizmu. Ne znam koji je sad trenutačni status e, te situacije, ali mislim da je to jedan od glavnih problema digitalne agende uopće. E, hvala vam, gospođe Cukurski. Gospodin Kurski. Molim vas, e, stavite slušalice. Digitalna e, agenda je vrlo važan program i riječ je e, i tehnologija se vrlo brzo razvija, tako da mislim da nije neprimjereno svako malo čuti izvještaj o tim temama. No, gospođo predsjednice, vi ste rekli da smo u lipnju zatvorili planiranje za ovaj saziv i ja podržavam sve one koji su spomenuli da bismo možda morali pripremiti izvještaj na temelju ove studije. Možda bismo to mogli učiniti s početkom novog saziva. I to je važno zbog dva glavna razloga. Naravno, koncentriramo se na tehničke aspekte, na primjer široko, širokopojasni internet e, kao dio regionalnog razvoja, ali imamo tu i pravna pitanja. Prije 18 mjeseci u Poljskoj smo imali masovne prosvjede protiv akte koja bi na kraju dana ograničila pristup e, sadržaja na internetu i prosvjedi su održani zato što jako puno ljudi e, posluju jako dobro, rade jako dobro, pronašli su svoja radna mjesta online ili su stvorili nova radna mjesta online i sada su se bojali da će izgubiti mogućnost raditi na taj način zbog određenih pravnih pitanja. Kad govorimo o regionalnom razvoju, naravno koncentrirali bismo više bismo se više na glavni aspekt, to je dostupnost interneta, e, i mislim da bi novi saziv se trebao baš koncentrirati na to i na ovu studiju koju smo do sada slušali. Da, e, moram vas podsjetiti da taj postupak ide kroz klubove zastupnika. Joachim Seller. Hvala vam. Jan Olbricht. je rekao da će se 100% zastupnika javiti za riječ. Tako da kad dođemo e, do tog ključnog pojma digitalne agende, e, e, Riječ je o nečem posve važnom. I sada Europa u Europi je važno osigurati da se što veći broj građana uključi i da ima pristup internetu. Kad govorimo o instrumentu za povezivanje Europe, e, nismo se na to koncentrirali na početku i mobilni operateri su bili protiv toga da se vlade uključe u privatni sektor. A sada kad govorimo o gradovima, urbanim područjima, na primjer u Berlinu imamo nekoliko uh, operatera koji pružaju usluge. I imamo uh, i internet preko mobilnih sustava. No, naravno nisu sva područja takva. I a mrežni operateri su platili jako puno novaca da bi mogli e, voditi te sustave. Tako da tu govorimo o ekonomskim uh, dobitima. Nedavno smo čuli o kineskim operatorima u Europi da kineski ulagači kupuju europske sustave. Zatim E, održava se jako puno e, evenata na koje e, nas se poziva. Stoga mislim da, da bismo se stvarno morali bolje koncentrirati na to područje. A kad govorimo o sljedećem sazivu, preživjeli smo ove velike bitke o strukturnim fondovima i sad bismo trebali vidjeti kako će se taj novac potrošiti. Dakle, da li se novac troši na nešto što na kraju dana ne donosi ništa konkretno. I jednom kad budemo imali odgovarajuće strategije, moramo vidjeti da li se kroz te projekte i fondove doista donosi dodana vrijednost. Kad govorimo o pristupu modernim medijima, to je od ogromne važnosti i od još veće važnosti za regije koje nemaju toliko, tolike potrošače kao e, gradovi i urbana područja. Postoji država blizu e, Berlina koja je dakle u deficitu i nemaju tako velik broj stanovnika i sada su uložili strukturne fondove u web. Moramo razgovarati sa velikim operaterima i vidjeti mogu li oni učiniti ono što je potrebno. isto tako vlade moraju e, priznati u kojim područjima to nije potrebno, ali tamo i gdje je. Jan ima potpuno pravo, komisija. Komisija ne smije e, biti prestroga u tome. Ne smiju dakle biti uh, sveti od paper, vidimo da je novi papa poprilično opušten. François Alphonse radi na jednom mišljenju o uredbama o digitalnoj agendi. On će nam to predstaviti s početkom sljedeće godine, tako da moći ćemo razgovarati o tome i o pitanju, dakle, teritorijalne, teritorijalnim pitanjima. Kad je iz opće uprave za regionalni razvoj. Hvala vam što ste mi dali priliku da dam nekoliko primjedbi na ovo što ste rekli. Da, apsolutno. E, digitalna agenda je broj dva među našim prioritetima. I htjela bih vam reći nekoliko stvari o uslužnom sektoru i proizvodnom sektoru. Čuli smo prijedloge da i proizvodni sektor se potiče na korištenje strukturnih fondova. Pozdravila bih u studiji koja je predstavljena perspektivu o potražnji i ponudi, te da se to sagleda na integrirani način. Sve je to u skladu sa eksante uvjetovanosti za pristup širokopojasnoj mreži sljedeće generacije, te ulaganja e, dakle, u IT vještine. Čula sam e, da je jako puno vas zabrinuto e, za državne potpore. Trenutačno se radi na tim strategijama i to pomaže i u pripremi propisa za državne potpore. Dakle, na strani potražnje i ponude možete pronaći i greške, tržišne greške i onda se pripremiti za pitanja koja se odnose na državne potpore. Htjela bih komentirati ishod analize studije slučaja koje je predstavila naša gošća i zanimljivo mi je da su bili vrlo nepravilni ishodi različitih e, projekata kad govorimo o produktivnosti. Dakle, nije uvijek bilo o povećanju produktivnosti i učinkovitosti, neki su se projekti odnosili na socijalnu uključenost, no iznenadila me velika razlika između dva projekta, um, između širokopojasnih uh, veza u Španjolskoj i Ujedinjenom kraljevstvu. Možda bi bilo dobro malo više čuti o tome što se tu zapravo dogodilo te e, projekti e-zdravlje nisu imali apsolutno nikakav učinak na produktivnost i to je malo zabrinjavajuće. Možda je problem u konceptu samog projekta. E, što se tiče preporuka koje su spomenute, drago mi je da čujem da se toliko naglašava strateška perspektiva. pozivamo zemlje članice i regije da uključe ICT strategije u njihove cjelokupne strategije. Mislim da to ima smisla i bez posebnog guranja smart specializacija e, mislim da svi jasno vide ICT kao vrlo važno područje. Tako da uključivanje ICT tehnologije u strategije je naravno vrlo važno, te e, naglasak na dobar, dobru kombinaciju politika Osim toga još bih dodala tu, to je stvar dakle i planiranja i sinkronizacije različitih mjera kako bi se mogla stvoriti jedna kompletna slika, a ne da to ostanu zasebni dijelovi, e, zasebni nepovezani dijelovi. To se odnosi i na ulaganja na europskoj razini, ulaganja u digitalne usluge te instrumenta povezivanja Europe, to ste spomenuli, u općoj upravi za e, razvoj razmišljamo o korištenju strukturnih fondova za e-nabavu. Dakle, da bi se trebalo analizirati platformu za e-nabave. E, ta je platforma već uspostavljena, na taj način bismo um, povećali interoperabilnost. I dolazim do svojeg posljednjeg komentara. Primijetili smo da je bilo jako puno problema sa ICT projektima i imali su najnižu stopu apsorpcije od svih e, vrsta investicijskih prioriteta. Nekad je to bilo zbog složenosti projekata, nekad zbog kapaciteta. Tako da smo prije e, dvije godine uspostavili jedne smjernice o širokopojasnoj vezi i sada radimo analizu te studije, tih e, zapravo smjernica i na taj način mislim da ćemo pružiti praktičniju pomoć zemljama i regijama koje su zainteresirane. Osim toga radimo na pripremi smjernica za e-trgovinu zajedno sa općom upravom za a, poduzetništvo. I isto tako pomažu nam kolege iz opće uprave za povezanost. Hvala vam i prije nego što ponovno dam riječ gospođi Lefonte, autorici studije. Želim reći da kad uspoređujemo ovdje projekte, oni se nalaze u različitom trenutku provedbe i zato su možda i rezultati e, drugačiji, zato su možda rezultati u Španjolskoj puno drugačiji od onih u Ujedinjenoj Kraljevini. I e, koliko vidim, na, s naše strane više nema komentara, tako da dajem e, riječ autorici ako se želite osvrnuti posebno na nešto. Pokušat ću dati neke odgovore. Ako sam nešto zaboravila što, što vam je posebno važno, molim vas da me, da me upozorite. Najprije bih htjela pojasniti i ovo što ste vi rekli. Ponekad se uspoređuju učinci različitih ulaganja, različitih projekata. Nekad to nije usporedivo, zato što Nemamo jedan jedno jedinstveno mjerilo za ta ulaganja. Životni ciklus tehnologije se vjerojatno razlikuje. Zato što ulažete u različite tehnologije, u različite sektore. Ili ulažemo u područja koja imaju posve drugačije temeljne gospodarske e, strukture, tako da usporedbe nisu jednostavne, a sa stajališta metodologije nije baš e, nikada ni potpuno točno takve stvari uspoređivati. To naravno sve ovisi o našoj početnoj točki, o tome kako je ulaganje provedeno i tako dalje. U jednom od pitanja, jedan od e, zastupnika je spomenuo da inovacije u digitalnom gospodarstvu nisu rješenje svih današnjih problema. To je naravno potpuno točno. ali ne vjerujem da u sljedećih nekoliko godina da će ulaganje i potražnja za ICT tehnologijama pasti. Glavni razlog e, za to je da je ICT tehnologija danas tehnologija koja pomaže tvrtkama da uštede novac. Za vrijeme krize vidjeli smo da obrazloženje to jest da razlog ulaganja u poduzetništvo, e, to jest u tvrtkama je bilo, dakle glavni razlog ulaganja je bio kako da uštedim novac. Tako da ulaganje u informacijsku tehnologiju e, nije palo onoliko koliko smo očekivali, upravo zbog tog razloga. Poduzetnici i dalje ulažu zato što im to pomaže uštedjeti novac. Druga stvar je da ne vjerujem da se možemo vratiti, e, da ne možemo ići korak natrag sada u digitalizaciji našeg gospodarstva. Riječ je o, dakle to ima više dimenzija, to je faktor e, proizvodnje i faktor koji koristimo svakoga dana u našem radu. I ne možemo se vratiti natrag, zato što svi imamo uh, smart telefon, pametne telefone, svi imamo, svi koristimo aplikacije. I ne mislim da ćemo smanjiti ulaganja zbog toga što ćemo uh, odlučiti da uh, mreže u oblatima više nisu zanimljive. Jesu, zato što jako velik dio europskog gospodarstva se temelji na malo i srednje poduzetništvo. Ja sam sama neovisni konzultant i mogu surađivati s velikim brojem tvrtki, koristiti cloud tehnologiju iz mog ureda I to je model kojeg Europa razvija. Informacijska tehnologija se mijenja i ona mijenja naš način proizvodnje, način rada i način života. Tako da istina je da digitalno gospodarstvo ne može zamijeniti proizvodnju i tu se potpuno slažemo i to je samo oblik tehnologije, ništa drugo. No činjenica jest da mijenja način na koji mi dakle e, proizvodimo. I to je ključno. To moramo imati na umu. A da bismo a dokaz tomu je da za vrijeme gospodarske krize tržište rada je imalo velikih problema. Imamo važnu razinu, to jest visoku razinu nezaposlenosti u Europi i ovdje nemam statističke podatke, ali mogu vam ih eh, reći. Potražnja za ICT vještinama stalno raste. I poduzetništva to jest poduzetnici ne znaju gdje naći osobe s takvim vještinama. I zato se obrazovanje mora promijeniti. I zato se nećemo vratiti natrag na tom putu. I ono što je važno u digitalnoj agendi jest da je riječ o horizontalnoj politici, to imate potpuno pravo. I to nam pomaže da se zajedno suočimo s problemima. Jer je važno da to učinimo zajedno. Kada smo radili na ovim studijama slučajeva, vidjeli smo da je učinak jednostavniji tamo gdje smo imali politike koje su se koncentrirale na različite aspekte ICT tehnologije. Imamo jako velik broj primjera. Netko je spomenuo da je jako važno analizirati te aspekte sastava, dakle, iz perspektive ponude i iz perspektive potražnje. To je istina. I imamo jako puno primjera u Europi. Na početku posljednjeg e, desetljeća radila sam ogromne studije i provodila velike projekte čak i za Europsku komisiju o uslugama za građane, o javnim uslugama za građane. I ljudi su tada govorili Imamo javnu uslugu za građane, no nitko ih ne koristi. Dakle, iskorištenost nije visoka, velika. Zašto? Zato što imamo problem sa digitalnom pismenošću. To je istina, ali isto tako moramo imati na umu da u sljedećem desetljeću starije osobe će biti osobe koje su tek bile počele raditi sa računalom i laptopom. Tako da e, digitalni jaz, e, kad govorimo o digitalnoj pismenosti, se ipak smanjuje. I još jedan način da se suočimo s tim aspektom je da e, poboljšamo obrazovanje učinaka, učenika. I to i u srednjim školama, na sveučilištima. I mislim da u Europi i u zemljama članicama postoji svijest o tom problemu i da sustav obrazovanja doista mora promijeniti svoj pristup. I to na isti način na koji proizvođači moraju promijeniti svoj pristup unutar svojih proizvodnih aktivnosti. Jer netko je spomenuo, to je problem organizacije. Da, zato što to je tehnologija koja ima više svrha, više struke svrhe. I kad gledate na učinak privatnih ulaganja u ICT tehnologiju, daju se, dobivaju se dobri učinci kada su popraćeni reorganizacijom randa unutar jedne tvrtke. I to je isto na svim razinama, unutar tvrtke, unutar organizacije jednog društva i unutar organizacije teritorija. Shvaćam da je to vrlo, vrlo složen problem, jer to znači da, da to nikad nećete moći sagledati samo um, s jedne strane. I to je povezano s onom cirkularnošću o kojoj sam govorila na početku prezentacije. Eto, mislim da je to bilo to. Da, mislim da mogu reći u ime svih svojih kolega da je ova studija veoma važna za nas jer veoma jasno vidimo da ne samo europske politike nego i ove glavne e, inicijative e, su bile teritorijalno slijepe i ono čime smo se mi suočili, izazov s kojim smo se suočili u proteklim e, strategijama je bio upravo da to riješimo. Znači, drago mi je da gledamo na digitalnu agendu sa regionalnog i lokalnog aspekta. I veoma nam je ovo korisno da vidimo kako se može procijeniti učinak e, tih inicijativa, te vam zahvaljujem na vašoj prezentaciji. E, s time završavam naš sastanak. Podsjećam vas da imamo 17. prosinca u utorak u 2.30 tradicionalni naš e, sastanak našeg odbora i imamo također i imamo i radni ručak ako želite sudjelovati potvrdite nam to do 29. E, studenog Sljedećeg e, dana se sastajemo u parlamentu na našem odboru. E, hvala vam, e, sastanak je gotov.